a to e, je palmeno ulje krčenje prašuma. Kao što se sjećate, imamo izvješće na vlastitu inicijativu i danas imamo raspravu o nacrtu izvješća e, naše izvjestiteljice Katerine Konečne, kojoj ću dati sada riječ da čujemo što nam ima reći na tu temu. Hvala lijepo predsjedavajući, štovane kolegice i kolege. Dozvolite da odmah na početku da se dakle odmah na početku zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim naporima da pronađemo rješenje za e, naše otvorena pitanja i ovaj čitav tekst. Mi smo na dobrom putu da nađemo potrebne kompromise i da ih postignemo, što je jako potrebno za sve građane, ne samo Europske unije, nego čitavog svijeta. Jer Problem palmenog ulja i krčenja šuma, pogotovo krčenja prašuma, nas sve pogađa. I ne možemo reći da je to nevažna tema, jer je to pre, prevažno. Ja vam to upravo mogu dokazati na temelju brojčanih pokazatelja. To je nam jako važno i ne samo u kontekstu budućeg razvoja štetnih emisija CO2, staklenih plinova i ostalog, nego i čitav razvoja gospodarstava diljem svijeta, kao i naravno socijalne kohezije evropske, ali i globalne. I puno hvala tajništvu na suradnji tijekom ovog dosjea. Dakle, mi smo imali u Indoneziji više od dva milijuna hektara prašume koje su za samo tri tjedna raskrčeni i izbacili više u atmosferu nego što je Njemačka čini u toku cijele jedne godine. Dakle, za vrijeme ovog našeg saslušanja koje smo održali prije više od devet mjeseci u Ožujku, smo se upoznali sa svim razmjerima tih katastrofa i od sada smo uspjeli pripremiti jedno izvješće koje vam predočujemo i mislim da su postignuti veliki napreci u kojima su svi sudjelovali. Jer e, bez podrške pojedinih članova i svih koordinatora ne bi uspjeli uopće ovo izvješće dovršiti. Komisija je osim toga isto tako aktivna i u veljači bi trebala također predočiti i prezentirati na svima svoje izvješće o krčenju šima, šuma, a nakon toga dolazi veliko, čekamo veliko izvješće komisije o problemu palminog ulja i ekološkim posljedicama katastrofičnim proizvodnje tog ulja masovno ono što smatram da su najvažniji aspekti u ovom izvješću su preporuke broj 8 i 16. Broj 8 to je SBO, dakle okvir za certifikaciju. Mislim da imamo vrlo, vrlo dobar povod. Naime, u okviru revizije RSPO-a iz 2007, dakle iniciramo zapravo jednu reviziju RSPO okvira 2017. godine kako bi čitav taj okvir za certificiranje globalno postao puno kredibilniji i kako bi se obuhvatile i u obzir uzele mnoge teme koje za sada nisu uopće tematizirane niti obrađene. dakle, s jedne strane smo svjesni da nam treba takav jedan kredibilan okvir za certifikaciju, i s druge strane znamo da on mora biti puno precizniji, ali i sveobuhvatniji. Za nas je bitno kazati da se proizvodnja palminog ulja, da to nije isključivi razlog za krčenje šuma i uništavanje tresetišta, ali je bitna u tom kontekstu, kao i to da je isto tako vrlo važan za socijalne i druge sukobe, ali je osim toga jako važno to pitanje da vidimo kako stoje mali proizvođači u tom, na tom području i u kojoj mjeri se oni mogu zaštiti. Tako imate bilo kakvih e, konstruktivnih prijedloga, rado ćemo ih prihvatiti i ugraditi u tekst, a isto tako treba više govoriti o biogorivima. Jer u Europskoj uniji su biogoriva otprilike na pola, pola količine ukupnih biogoriva, biogoriva se proizvodi od necertificiranog palminog ulja. I sad nisam baš sigurna da je to onaj pravac u kojem smo htjeli ići kad smo svojedobno e, se bavili dosjeom biogoriva u svoje dobno kad smo preporučili da se pravi biogorivo pa i od palmenog ulja činilo nam se da je to jako dobro za ekologiju globalno gledano, međutim danas više kad znamo puno više vidimo da to i nije baš tako dobro. Prema tome biogoriva mm, koja jako koristimo nisu baš nužno to u tom razmjeru potrebna jer proizvode puno štete. Još prije 15 godina, do 2001. je proizvodnja palminog ulja iznosila 24,3 milijuna tona godišnje, a danas je to 65,5 tona, milijuna tona godišnje. To samo pokazuje koliko silno raste potražnja i potrošnja tog palminog ulja i koliko brzo mi moramo nešto učiniti i moviti se. Mislim, nismo bili previše radikalni u ovom izvješću, no nit vodilja nam je bila, pritom da ne želimo sada nasilje nad nekim skupinama i nekim područjima vršiti, nego da jednostavno želimo jedno objektivno izvješće u kojem ćemo svi naći odgovore na to što treba činiti i biti u svakom slučaju upozoren, upozorene na to što se događa. I nadamo se da će na temelju tog izvješća i zemlje članice promijeniti svoje ponašanje. Jer vidite, radikalno izvješće koje bi bilo puno praznih fraza i jednog isto tako vrlo radikalnog prebacivanja odgovornosti na druge, to isto nikom ne bi pomoglo ili samog okrivljavanja, nego jednostavno trebamo jedno izvješće koje je pozitivno usmjereno. Mi tražimo konsenzus kako bi se svi svi bili upozoreni na razmjere tog problema i kako bi zajednički tražili rješenje i to održivo rješenje. Znamo da se nakon Indonezije i Polinezija u Srednjoj Africi i u Americi južnoj to Latinskoj Americi, tamo jako puno toga proizvodi palminog ulja i jako puno prašuma raskrčuje. I vidimo da su tamo upravo isti problemi kao i u Aziji, dakle prekli smo, spomenuli smo Indoneziju, ali druge povezane zemlje su te. Pri sada, ako se zadrži sadašnji tempo, do 2020. bi otprilike 98% prašuma mogle nestati recimo u Indoneziji i tom dijelu svijeta Azije i onda znamo da bi to ugrozilo čitav niz rijetkih vrsta kao posebne e, orangutane i druge nosoroge i druge vrste. A imamo i problem socijalnih naboja koji su isto tako u tome sadržani, a odbori DEVE, Agri, INTA će isto dati svoje mišljenje o ovom izvješću. Mislimo da ćemo iz njihovih stajališta moći isto puno toga još kom vrlo konstruktivnog izvući i da će nam to pomoći da dakle da upotpunimo ovaj dosije o palminom ulju kako bi zaista svima bilo jasno koliko skupo i opasno može biti palmino ulje za nas u budućnosti. Radujem se vašim mišljenjima, vašim komentarima i vašim prijedlozima za izmjenu. Jer kao što smo rekli, mi nismo htjeli jedan prazan dokument, pun praznih prijetnji, okrivljavanja, fraza ili bilo čega napraviti, nego smo željeli napraviti dokument u kojem ćemo dati bitne inicijative za daljnju akciju komisiji, konstruktivne prijedloge o tome koje korake poduzeti u budućnosti kako bi se bolje nosili i, doveli pod kontrolu taj jedan socioekonomski problem. Osim toga, kad govorimo o tome, imamo i par, ne smijemo zaboraviti ni pariški sporazum, ni milenijske ciljeve koje smo se obvezali ispuniti i baš kod ispunjenja tih ciljeva ne smijemo zaboraviti na pal, pitanje palminog ulja, jer inače nećemo moći ostvariti te ciljeve. Hvala sada ćemo čuti što kažu izvjestitelji u sjeni ispred eh, različitih klubova i sada evo počinjem sa gospodinom Čirijom. Dakle, mijenjam eh, kapu. Zahvaljujem gospođi Konečni i izvjestiteljici na izradi uravnoteženog izvješća je preuzima većinu pitanja koja su povezana sa doprinosom e, uzgoja palminog ulja u krčenju šuma. U nekim aspektima uneću prijedloge amandmana kako bi se u izvješće izvrsilo i neke nespomenute probleme, a to je utjecaj koji i prema Europskoj komisiji ima širenje uzgoja soje i kukuruza na krčenje šuma i to raskrčavanje površina većih nego što je to potrebno za uzgoj palminog ulja. Također ističem važnost toga da sustavi certificiranja budu ustrojeni kao jedno od mogućih rješenja, iako tu postoji prostor za poboljšanje za utvrđivanje kriterija za certificiranje. Osim toga, zastupnik Čirio želi uložiti amandmane kojima se želi ukloniti izraz bez palminog ulja, zato jer to zbunjuje potrošače tvrdnjom da takav proizvod koji sadrži palmino ulje je štetan i to stvara dovođenja, e, stvara dovođenje negativnog dojma jer e, palmino ulje može biti neštetno ako je iz biološkog uzgoja. A sada dajem riječ e, klubovima zastupnika u ime SID-a gospodin Dranan. Hvala i čestitke na izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu. Palmino ulje je i dalje nezamjenjiv sastojak prehrambenih proizvoda i očekuje se da će to i dalje vršiti pritisak na korištenje zemlje. Palmino ulje koristi manje od pola E, tla koje je potrebno da se uzgoje druge vrste ulja, koriste se manje pesticida, manje gnojiva nego sojino ulje i ulje od uljene repice i također omogućava malim poljoprivrednicima u zemljama u razvoju e, jedinu održivu alternativu e, poljoprivredi za puko preživljavanje. Ali imamo i negativan učinak po tropske prašume i po klimu održivo palmeno ulje bi trebalo značiti da je u proizvodnji došlo, da nije došlo ni do kakvog krčenja prasuma, prašuma i da nije došlo do paljevine, posebno ne kod tresetišta. I dakle, samo E, ono palmino ulje koje na održiv način proizvedeno bi e, trebalo biti korišteno i onda bi potrošači mogli odlučiti hoće li koristiti proizvode koji sadrže taj, održivi, održivo palmino ulje ili drugo. I to treba biti jasno naznačeno na etiketi. U ovom momentu Europska unija revidira svoju politiku što se tiče biogoriva i kao što je izvjestiteljica spomenula u svojoj intervenciji, neki izvori navode da oko 45-50% uvezenog palmenog e, ulja e, završava u proizvodnji biogoriva. Uzevši u obzir učinak e, koji uzgoj palmenog ulja ima po okoli, to treba prekinuti do 2020. dakle takvu praksu. I svakako bi trebala Europska unija umanjiti korištenje palmenog ulja za biogoriva. A kad gledamo proizvodnju palmenog ulja u zemljama u razvoju, korištenje zemalja i pravo e, ljudi koji tamo žive, posebno malih poljoprivrednika i autohtonih zajednica na tu zemlju. Kada vidimo efekte na učinke, to sve može imati negativan učinak e, na e, vlasništvo na zemljom koje je često loše regulirano u tim zemljama, tako da onda korporacije ili država mogu poduzimati korake da se dočepe zemlje. ponekad moramo upozoriti naše kolege iz Velike Britanije da sporije govore. A sada gospođa Gerling, hvala gospodine predsjedniče, govorit ću jako polako. Ne, govorit ću s normalnim tempom i nadam se da će prevoditelji me moći pratiti. Želim zahvaliti gospođi Konečne na njezinom izvješću i zaista e, iskreno kažem da se radi o dobro ravnoteženom izvješću. Ona je izbjegla ovo populističke populistička pretjerivanja kod kojih je, do kojih je lako doći kad se govori o palmenom ulju, zaista jedan kvalitetan dokument. Zahvaljujem gospodinu Brenanu što je također ukazao na pozitivne elemente e, proizvodnje palmenog ulja. Neću ponavljati to što je on rekao, no on je također ukazao na neke od velikih problema s kojima se trebamo suočiti i i e, samo evo nekoliko stvari vezano za samo izvješće. U uvodnim izjavama bismo htjeli da se ukaže na to odakle dolaze statistički podaci, jer za neke nisam sigurna. I neke od tih statističkih podataka možemo e, ih e, negirati. Što se tiče ovih općenitih nekih primjedbi, ne znam što da kažem vezano za ovu kolektivnu odgovornost, htjeli bismo to naglasiti, jer ne radi se samo o djelovanju u zemljama koje proizvode palmino ulje, nego i kod nas. Dakle, ne samo na zakonodavnoj razini, nego i na razini potrošača. Htjeli bismo da se to jasnije naglasi. Pol je govorio o krčenju šuma, slažem se uglavnom s njim. Jedino što bih ja rekla vezano za biogoriva, jer smo prošli na odboru i na plenarnom zasjedanju kroz zadnji e, set tih rasprava. Mislim da možda se ne bismo trebali tu upuštati u temu e, biogoriva i postotka korištenja palmenog ulja u proizvodnji biogoriva do 2020. jer ne znamo gdje ćemo biti, ali svakako treba naglasiti da komisija to treba, e, treba odrediti tu razinu i ovakva komisija to sigurno neće htjeti, ali znači da se definiraju razine biogoriva nakon 2020 u svakom slučaju u, e, trebamo razmotriti koja je uloga palmenog ulja u toj mješavini i trebalo bi potaknuti komisiju da radi na tome. Katarina zaista dobro razumije e, te razlike između različitih razina certifikacije i e, provedbe svega toga i to zaista pozdravljamo. Ja dijelim njezin stav da bismo trebali osmisliti možda e, jedan sustav certifikacije, tako da ljudi zaista mogu e, vjerovati tome kad vide da je nešto certificirano kao održivo palmino ulje. Mislim da bismo zaista trebali samo takvo ulje uvoziti u Europsku uniju. Mislim da to treba navesti u izvješću. To je teško. Teško je dakle da se neki datum tu odredi morate reći do tog i tog datuma, ali trebali bismo reći da to jest naš cilj, zato što mislim da je to ono što potrošači žele. I jasno je da postoje poteškoće oko etiketiranja i imamo zakone o e, označavanju hrane, pa je sad bi teško bilo da, se, da to sad mijenjamo kod palmenog ulja ali kada bismo bili sigurni da se uvozi samo palmino ulje koje je 100% održivo, onda ne bi to bio problem. Samo još jedna zadnja misao. Kada govorimo o krčenju prašuma, nemamo definiciju toga, ne postoji međunarodno priznata definicija za krčenje šuma i mislim da bi bilo korisno da u ovom izvješću to razmotrimo, posebno kada govorimo o zemljama kao što su Indonezija i Malezija koje zapravo uopće niti nemaju e, katastre na onaj način na koji mi imamo zemljišne knjige. Mm, znači trebamo se početi baviti definicijom e, toga. Nešto što bismo svi mogli prihvatiti, ali mislim da se radi o dobrom izvješću. Mislim da će biti amandmana, ali radit će se o pozitivnim amandmanima koji svi idu u istom smjeru. Tako da još jednom zahvaljujem Katarini. Hvala. A sada e, gospođa Dornana. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svima, naročito izvjestiteljici na njezinom izvrsnom izvješću. Uzgoj palminog ulja podrazumijeva također i važne elemente za javno zdravlje, ali zahtjeva također uravnoteženo rješenje. Ne možemo reći da je palmino ulje jedino odgovorno za efekt staklenika i krčenje šuma. U Indoneziji gdje se nalazi 50% svjetske proizvodnje izgubljeno je 6 milijuna hektara u razdoblju između 2000. i 2012. i to nije uzrokovalo samo palmino ulje, iako zapravo divlje krčenje šuma treba prijavljivati. Osim toga, proizvodnja palminog ulja zauzima manje zemlje u odnosu na proizvodnju drugih vrsta ulja i trebamo uzeti u obzir i osjetljivo stanje malih proizvođača koji e, odgovaraju za 40% takve proizvodnje, a time se bave zato jer nema drugih isplativih vrsta uzgoja. Oni se često nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na velika gospodarstva kada je riječ naročito o certificiranju. Način na kojim se bavimo tim problemom e, te treba uzeti u, sve, e, u obzir sve pozitivne i e, povezane aspekte i treba uzeti u obzir također i uvođenje mogućih zamjenskih proizvoda i načina proizvodnje i treba uzeti u obzir i sve veću potražnju za energijom, a također i ekološke aspekte. Kada je riječ o gorivima, Europska unija koristi velike količine palminog ulja kao biogorivo. 40% palminog ulja se troši u Europi u te svrhe i niti jedan drugi biljni proizvod ne nudi takve mogućnosti. Eventualne alternative bi zahtjevale veću količinu zemlje. Ne postoji idealno rješenje niti za prehrambenu industriju. Palmino ulje nije nužno štetnije od drugih proizvoda. Vidjeli smo što se dogodilo sa raspravom o masnim kiselinama. Nadam se dakle da ćemo uspjeti zadržati uravnoteženost i umjerenost u tekstu. Hvala, gospođa Melior. Hvala lijepo. Mislim da je ovdje su spomenuti već mnogi aspekti o kojima smo raspravljali u poljoprivrednom odboru za poljoprivredu, a tamo smo i dobili još isto mišljenje. Ali ovdje ću se pozabaviti još jedan puta dvijema stvarima. Za proizvodnju hrane je palmino ulje u Europi vrlo bitno. I mislim, u Europi pogotovo, i mislim da se to naravno ne smije zaboraviti tijekom izrade ovog izvješća. Mi možemo jasno neke transmasti i substituirati, ali za proizvodnju slatkiša je apsolutno nužno palmino ulje, nema te proizvodnje inače. Stoga moramo vrlo izbalansirano gledati problem i o tome tako raspravljati. Ovdje se već je govorilo o tome kako se sa palmenim uljem, kako se ide na zapravo na velike površine koje se sade plantažama, zasađuje plantažama, ali vidimo da soja i kokos četiri puta veći prinos donose na istoj površini od palminog ulja. I to treba uzeti u obzir. Hvala još jedan puta izričito izvjestiteljici i dobro da je pokušala već ovaj socioekonomsku vezu u ovom izvješću naglasiti i obrazložiti ali ono što mislim da bi trebali još jedan puta zajednički razmotriti i dubinski prodebatirati je kako ćemo održivo proizvoditi palmino ulje. Dakle, pitanje održive proizvodnje. kolege su s pravom već ukazali na to da se zato ne bi trebalo koristiti tlo prašume, koje su prije tog morale se raskrčiti, i to mislim da moramo kao jedan od prioriteta naše dugoročne strategije uzet. Ja sam već u odboru za poljoprivredu već predložila da bi mogli i definiciju kakao isto tako održivo preformulirati. To je sličan proizvod i dolazi otprilike iz sličnih dijelova na zemlje pa ne moramo baš tu sad nešto nanovo izmišljati kotačno i toplu vodu otkrivati, nego se možemo držati ono što smo napravili kod kakao. Dakle, ne da se krče prašume i ne da se uništavaju tresetišta kod proizvodnje. A sad što se tiče biogoriva, moramo isto još nešto dodati. Ako ih već u Europi želimo koristiti, onda bar nek budu od biljaka koje mi uzgajamo. Hvala, gospođa Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala i na pozivu na koktel u prosincu, sigurno ćemo se tamo vidjeti. Drugo, kada je riječ o palminom ulju, Nizozemska već predviđa mogućnost da se dopusti samo certificirano palmino ulje do 2020. godine. Dakle, u tom smislu smo napredni. Potražnja za tim proizvodom raste na globalnoj razini, tako da Europska unija treba već od sada tražiti alternativu tom proizvodu. Osim toga, u ovom odboru smo već raspravljali o prirodnim mastima i mislim da bi se tu mogla koristiti i maslac i koji bismo mogli proizvoditi na vrlo održiv način u Europi. Dakle, u zaključku, kada je riječ o osvješćivanju javnosti i o bioraznolikosti, Tropske prašume mogu se gospodarski iskorištavati ujedno štiteći njihovu bioraznolikost. Dakle, moramo raditi i na tome, upravo imajući u vidu raspravu koju smo imali drugom prilikom. Dakle, možemo ovdje reći da se protivimo palminom ulju, da nikako ne želimo imati ikakve veze s time, no moramo misliti i na one koji je to isključivi prihod. Dakle, tim ljudima moramo omogućiti sudjelovanje u uskorištavanju tropskih prašuma. Hvala vam lijepa. Gospodina Fronte. Izvjestiteljica o Sjeni u ime moje kluba je gospođa Evi i ona mi je dostavila svoj dopis. Dakle, ona čestita izvjestiteljici na nacrtu izvješća i smatra da je to dobro polazište. Slažem se sa glavnim pristupom ovoga projekta i sa raznim elementima koji su istaknuti, naročito da se oporabi palmino ulje kao sastojak u biogorivima do 2020. godine i e, sa potrebom da se potrošačima i građanima daju potpuno informacije o palminom ulju. Također želim se nadovezati na ono što sam već rekla u Strasboru prošloga tjedna. Mi oštro kritiziramo proizvodnju i trženje palminog ulja zato jer to ima nepovoljni učinak na klimu i na okoliš i stoga ne smatramo da se može govoriti o doista održivom palminom ulju. Zbog toga ćemo uložiti sigurno amandmane na sustav certificiranja kako bi se izdavanje certifikata uvjetovalo dodatnim e, uvjetima koji bi bili znanstveno utemoljeni i strogi, dakle mjerenje učinka tog uzgoja na osromašenje e, tala i na podzemne vode. Također e, želimo da sustav certificiranja osigura da proizvodnja palminog ulja ne prouzroči gubitak bioraznolikosti i da ne krši ljudska prava autohtonog stanovništva. Smatramo da treba također mapirati površine koje su posvećene uzgoju palminog ulja i to je dobro polazište za sustav certificiranja i za bilo kakvu strategiju za ponovnu uspostavu ekoloških e, koridora i za ponovno pošumljavanje, a također i za zamrzavanje zemlje zemljišta koje je posvećeno tom uzgoju. Nije slučaj da izvješće iz 2011. među strategijama i mjerama za održivu proizvodnju palminog ulja navodi također i potrebu za mapiranjem i praćenjem u okviru jednog jasnog zakonodavnog okvira kao ključne elemente za e, praćenje plantaža i legalnih i održivih i to je za nas od ogromne važnosti. Ovo izvješće također o palminom ulju i krčenju šuma se mora pozabaviti tim problemom, ne zbog teških posljedica po klimu, nego i po učinak koji proizvodnja i uzgoj imaju na očuvanje prirode u smislu gubitka bioraznolikosti. Također se e, želimo usredotočiti na priznavanje nemonetarnih vrijednosti i socijalnih i ekonomskih usluga koje nude šume i također na osmišljavanje politike pošumljavanja u zemljama koje pokažu spremnost i volju za to. Hvala vam. Ne znam javlja li se još tko za riječ. Ne. Dakle, možemo dati riječ komisiji. Gospođa Emanuel Majer. Čućemo mišljenja komisije o ovom nacrtu izvješća. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti također izvjestiteljici i zastupnicima koji su sudjelovali u radu na izvješću u kojem su prepoznali misao vodilju u čitavoj problematici palminog ulja. Na početku izneću neka razmatranja o pitanju krčenja šuma. Prije nekoliko trenutaka ciljevi održivog razvoja su povezani sa krčenjem šuma i e, klimatskih promjena koji se povezuju sa ovom vrstom e, uzgoja. Tu mislim na e, cilj broj 15. Europska unija je već učinila mnogo po pitanju sprječavanja eh, krčenja šuma i zahvaljujući programu FLECT eh, i također zahvaljujući forumu UN-a eh, koji je posvećen šumama. Zahvaljujući djelovanju Europske unije u okviru konvencije o bioraznolikosti ili odnosno CITES-u i zahvaljujući programu Red Plus koji je posvećen sprječavanju i suzbijanju klimatskih promjena. Kada je riječ o krčenju šuma. U suradnji sa Indonezijom smo ostvarili značajan napredak i upravo u ovim trenucima gospođa Mogherini i indonezijski ministar vanjskih poslova razgovaraju o prvim učincima afekta na uzgojivo drvo iz e, drvo iz Indonezije i prva reakcija iz Indonezije trebale bi stići u sljedećih nekoliko dana. Također i Vjetnam je krenuo istim putem u borbi protiv e, krčenja šuma i uspjeli smo sklopiti sporazum o tome, no trebamo također e, i ići dalje od ilegalnog krčenja šuma i vidjeti koji su uzroci takvog krčenja na svjetskoj razini. Kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima, infrastrukturi ili o vađenju metala ili o širenju gradova, treba razmotriti sve te elemente zato jer je krčenja šuma, e, krčenje šuma doista problematika koja nosi sa sobom brojne aspekte i to se tiče naročito onih zemalja koje imaju velike tropske prašume, ali zahtjeva i napore drugih subjekata, bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru. Naše službe trenutno rade na studiju izvedivosti različitih opcija u borbi protiv e, krčenja i degradacije šuma, kao što spominje izvjestiteljica i nadam se da ćemo početkom 2017. imati prve rezultate te studije. Sada. Prijeći ću na pitanje palminog ulja. Znate da do sada nismo izradili jednu politiku koja bi se ciljano obraćala tom problemu, ali svakako smo svjesni svih zabrinutosti koje izražava europska javnost. Također smo svjesni činjenice da palmino ulje donosi e- ekonomske i socijalne prednosti zemljama koje ga proizvode, zahvaljujući palminom ulju, neki dijelovi stanovništva izašli su iz siromaštva, ali palmino ulje se također povezuje sa teškim problemom krčenja šuma. Dakle, moramo djelovati na međunarodnoj razini, to je sigurno, ali trebamo surađivati i sa e, drugim tržištima, tržištima potrošača, jer Europska unija naravno predstavlja važno tržište, ali mi nismo jedino tržište na svijetu mi smo pokrenuli još jednu studiju upravo u cilju dalje suradnje sa Europskim parlamentom i to je studija o učinku na okoliš uzgoja palminog ulja. I u toj studiji se razmatraju različite odredbe o održivosti koje postoje na, na tržištu. Ova druga studija bi trebala biti dovršena sredinom iduće godine ali i zahvaljujući ovom smjeru koje, ćete nam vi e, zadati i zahvaljujući našim studijama o krčenju šuma i palminom ulju, sigurna sam da ćemo moći dobro surađivati. Hvala. I na kraju rasprave dajem još jednom riječ izvjestiteljici gospođi Konječni. Děkuji, pana predsjedo, děkuji. E. Hvala lijepo. željela bih još jedan put zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, kao i svima ostalima koji su se trudili i radili kako bi mi mogli ovo izvješće zgotoviti. I hvala sad svima koji su sudjelovali ponovno u raspravi, ja ću uzeti u obzir sve vaše prijedloge. Kod, e, vi morate znati da me kod konačne izvedbe izvješća ograničava broj, dozvoljeni broj riječi a ova je inače tema s kojom se parlament prvi put bavi, pa je stoga za mene kao izvjestiteljicu bilo jako teško odrediti koje teme ćemo najviše naglasiti. Drugim riječima, ovdje smo zapravo otvoreni jer ima još jako puno toga što ćemo u budućnosti možda još intenzivnije razraditi i nakon ovog izvješća. Drugim riječima, jako se veselim našim diskusijama sljedećih tjedana, jer mi je jako drago da su svi shvatili koliko je ta tema bitna i da neće nestati s dnevnog reda samo zato što ju neko prešučuje. I dobro je da svi želite o tom govoriti i da ste svi zapravo motivirani da nešto konkretno poduzmete. mogu samo utvrditi kako komisija proizvodnju palminog ulja e, s jedne strane naravno zagovara jer je nužno potrebno, ali porast od palminog ulja nije sklona tome da se porast proizvodnje na svim područjima obavlja i da se posvuda povećava ta proizvodnja, što je jako dobro. Mi nismo zato isto tako da se kompletno obustavi proizvodnja palminog ulja, nego moramo vidjeti da to bude održivo, da vidimo što je za nas prihvatljivo, što nije. I jako je bitno da Europa tu predvodi pred cijelim svijetom i da pokaže kako je svjesna odgovornosti i svojih zadaća koje je preuzela. Dakle, naš cilj leži u tome Dakle, ne leži u tome da se zabrani palmino ulje generalno, kao što smo već rekli, nego da ta proizvodnja bude održiva, tako da se ne bi fauna i flora oštetile i da ne bismo ni umanjili ni socijalnu ravnotežu proizvodnjom palminog ulja. Morali bismo izbjegavati nastanak bilo koje štete koja je ne nepovratna. Ako ovdje dozvolimo da nestanu, nepovratno nestanu mnoge životinske ili biljne vrste, više nema natrag i to ne smijemo stoga dozvoliti. I hvala lijepo još jedan svima koji su na tome surađivali. Hvala. Evo da sad Ma samo podsjetim da rok za matmane istječe 5.12. u podne a zatim 9.3. E, ćemo glasati u odboru o tome. sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i to je, danas imamo razmjenu gledišta sa komisijom o implementaciji direktive o otpadu iz industrije vađenja metala i ostalog. Prema tome ja bih sada odmah dao riječ gospodinu Juliju Garciji Burgesu u ime komisije da nam održi tu prezentaciju, a nakon toga ćemo krenuti u raspravu sa našim izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni. Hvala, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala što ste komisiji odmah dali priliku da održi svoju prezentaciju ovom odboru. Naime, da vam pokažemo kako izgleda izvješća o implementaciji direktive o otpadu iz rudarstva je ostalo. Kao što znamo, to je jako važan dio našeg zakonodavstva. Usvojen je nakon dvaju velika teških nesretnih slučajeva. Jedno je bilo u koljeru u Južnoj Španjolskoj, a drugi u Rumunjskoj, valjda A prije toga, ne smijemo zaboraviti da je središnji cilj bilo spriječavanje svakog rizika kod gospodarenja i upravljanja otpadom iz e, industrije vađenja metala, kamena i minerala. Dakle, sada mi znamo da je još dodana tome i dimenzija cirkularne ekonomije koja postaje stvarno sve važnijom, otpad iz te industrije je otprilike 30% ukupnog otpada koji se generira u Europskoj uniji. A kao rezultat sprječavanje otpada, recikliranje i tako dalje su ciljevi koje moramo uzeti u obzir kod implementacije ove direktive. Mi znamo da u, akcijskom planu za provođenje okr, ok, naše direktive Imamo navedene i sve moguće brojčane podatke o kritičnim masama za kritični opasni netni otpad iz ove industrije. I to se mora uzeti u obzir kod kružnog gospodarstva i svim planovima za gospodarenje otpada iz tih, te industrije. Jer to će biti predmetom još posebnog jednog um, studije koju komisija daje vanjskim izvorima raditi. Inače, ovo naše izvješće bar temelji se na nacionalnim izvješćima koje su podnijele zemlje članice. Međutim, uz ta nacionalna izvješća smo koristili druge izvore informacija, primjerice izvješće o nesretnim slučajevima, kao i sve podatke koji su, na, koji su dostupni na nacionalnim, relevantnim nacionalnim web stranicama. Znamo da su zemlje podnijele svoje izvješća. Mislimo da je razina njihove upotpunjenosti prilično prihvatljiva, ali informacije koje su podnesene u tim izvješćima nisu uvijek usporedive. Možda zato što zemlje članice još uvijek nemaju zapravo isti način tumačenja odredaba te direktive. Dobra vijest je da Izvješćivanje pokazuje kako se opće mjere za implementaciju direktive su u svim zemljama članicama usvojene i posebno recimo i razina usklađenosti što se tiče planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje teških nesretnih slučajeva u vezi s tim. No, unatoč tome, postoje još velike šupljine i nedorečenosti na glavnim područjima. Prvo, nemamo uopće broj točnih e, točni pogona u kojima se e, gospodari upravlja i zbrinjava taj opasni otpad iz rudarstva u zemljama članicama. Zatim nije jasno ni kakve su inspekcije, koliko je inspekcija provedeno, a zatim je isto tako nepokriveno područje prijavljivanja nesretnih slučajeva. Što se tiče ovih postrojenja za zbrinjavanje tog otpada. Neke zemlje su de facto prijavile pre niski broj toga u usporedbi sa onim drugim podacima kojim imamo o tome koliko oni tih metala ili sirovine imaju. Recimo šest zemalja tvrdi da u svojim izvješćima da uopće na svom teritoriju nemaju takvih postrojenja. Ali, prema drugim izvorima informacija, mi vidimo da to ne bi baš tako bilo jer u tim državama postoje recimo vađanje takvih metala i sirovina, uključujući čak onda i opasni otpad koji ostaje od nekih sirovina. Govoreći o dvijema drugim kategorijama koje smo spomenuli, onda vidimo da je posebno zabrinjavajući naš nedostatak podataka. Naime, nema sustava diferenciranih obveza zbog toga kod upravljanja opasnim otpadima koji bi ovisio naravno o razini rizika koji je u igri, razini opasnosti da tako kažemo. Prema tome mi, tu postoje ono najopasnije postrojenje, to su postrojenja A, a o njima uopće nemamo dovoljno podataka. Jedan prilično bitan broj zemalja članica izvijestilo je da uopće nemaju nikakvih postrojenja tipa A, to je dakle ono za najopasniji otpad, ali istodobno su neke od tih zemalja članica rekle i izvijestile o velikim količinama opasnog otpada. Pa onda bi to mogla biti indikacija da izvješća koja su podnesena od strane zemalja članica nisu baš u cijelosti e, pouzdana s obzirom da je prisutnost opasnih otpada upravo jedan od glavnih kriterija koji dokazuju da postoje takva postrojenja. Zatim 25% ovih e, kad postrojenja kategorije A nemaju uopće vanjski jedan plan za hitne situacije, dakle za evakuaciju, sprečavanje, širenje katastrofa i tako dalje. E, sad ono što su zemlje članice još prijavile i bi se trebalo naravno kombinirati sa drugim našim Um, relevantnim propisima i zakonskim aktima. Recimo, imamo klasificirane, dakle povjerljive podatke o različitim postrojenjima koje nisu prijavljeni kao postrojenja koja se bave recimo zbrinjavanjem, upravljanjem ovog otpada koji dolazi iz rudarstva i može biti opasan, nego kao nešto sasvim drugo kad stignemo, kad govorimo o inspekcijama, zemlje članice su obvezne osigurati da se sva takva postrojenja koja se bave zbrinjavanjem te vrsti otpada budu inspicirana u redovnim intervalima, uključujući i nakon što se zatvori recimo samo postrojenje treba ga inspicirati, nadzirati. Međutim, izvješće pokazuje da postoje velike razlike među zemljama članicama i to posebno u odnosu na prirodu i učestalost inspekcija, a sedam zemalja članica, kod njih je prijavljeno čak da neusklađenost u, ovom drugom razdoblju izvješćivanja od 2011. do 2014. sa obavezama inspekcija. To je relativno veliki broj, ali mogla bi biti indikacija za to da postoji neusklađenost koja još nije dovoljno uopće istražena, niti zabilježena, registrirana i koja zahtjeva daljnju istragu i inspekcije na terenu. Glede, glede prijavljivanja nesretnih slučajeva, komisija je obavještena o takvim slučajevima u relevantnim pogonima, međutim jedan dio nije, nije redovno prijavljen u, u okviru one godišnje obaveze o prijavljivanju, nego se ta informacija, komisija je došla do tih informacija, zato je obavještena više drugim izvorima kao recimo medijima i slično. Zaključno bih mogao reći da je napredak postignut u implementaciji ove direktive o otpadu iz e, industrije vađenja metala, ali još uvijek postoje nepokrivene stvari i problemi. Stoga smatramo da bi trebalo osigurati da se ciljevi direktive učinkovitije provedu. I postoje čak nekoliko inicijativa većog na kojima se radi, koje su skoro pripremljene za predstavljanje ili su tu negdje. Prvo, mi imamo jedan referentni dokument o najboljim tehnikama koje se trebaju koristiti kod eh, tih postrojenja za zbrinjavanje otpada iz industrije vađenja i to je za sada još u fazi finalizacije. Očekujemo da ćemo sljedeće godine s tim moći izaći pred sve vas. Druga stvar je da smo pokrenuli jednu inicijativu za promoviranje usklađivanja i usklađenosti dakle sukladnosti, kako bi se identificirale sva ona mjesta koja su nepokrivena u samoj direktivi, zatim u implementaciji njena i kako bi se onda našli primjeri najbolje prakse i oni mogli bolje razmjenjivati među članicama. Zatim, imamo i pitanje uspostave recimo nekih e, zajedničkih takvih postrojenja, to je jedna od opcija o kojoj sad isto razmišljamo. Treće, u suradnji sa stručnjacima iz zemalja članica komisija će identificirati moguća, da kažemo, područja na kojima se ili na kod kojih, dakle područja u kojima se direktiva vrlo razlikuje različito tumači od strane zemalja članica kako bi osigurali tu jedan harmonizirani način tumačenja i primjene onda. Nadalje, pripremaje se izdavanje smjernica za inspekcije, vjerojatno u suradnji sa mrežom ekoloških inspektora. To bi bilo sve za sada, ali možda još na kraju na kraju da vam navedem kako smo našli jednu malu grešku u izvješću. Postoji jedno postrojenje kategorije A koje je Poljska prijavila, a to se uopće nije navelo u izvješću i mi ćemo osigurati vrlo brzo, dakle, da to bude uzeto u obzir i da isto tako uđe u izvješće e, to postrojenje. Hvala vam lijepo. Hvala, sad možemo početi sa našim izvjestiteljima i izvjestiteljima svijeti. Gospodine Helveni, hvala. Ja ću govoriti na svom materinjem jeziku mađarskom. Dakle, dragi kolege, hvala vam puno što ste mi dali riječ. Ja bih prvo pozdravio našeg predstavnika komisije i rekao da, Istina je, čekali smo dugo, dugo vremena da se započne s analizom ove direktive i njezine primjene. I hvala vam na tom poslu koji ste obavili jer je on zahtijevao jako puno energije i puno truda i napora od strane komisije. Pa vam hvala na suradnji koje, jer je to jedna vrlo važna direktiva za nas, a to je upravljanje i zbrinjavanje, gospodarenje generalno otpadom iz industrije vađenja minerala, metala i kamena. I sad vidimo nakon ovog što smo sve pročitali, zašto smo tako dugo čekali? Mislimo da je to bio težak posao i ne bismo volili biti u vašim cipelama. Pogotovo nekada govorite o izvješćima koje trebaju zemlje članice podnijeti u dva razdoblja od po tri godine. A zemlje članice recimo gledaju direktivu, a onda one potpuno različito tumače istu direktivu pa je različito implementiraju. E, stoga je stvarno nije jednostavno dobiti jednu jasnu, jasan pregled e, to kako se to implementira gdje u Europskoj uniji, a pogotovo što je to i povezano s drugim direktivom, prema tome to ne važi samo za ovaj slučaj. No, kad razmislimo koja je bila namjera zakonodavca kod ovog zakonskog akta, onda ne možemo samo pustiti ono, zavaliti se u svojim foteljama i pustiti da se to jednostavno e, primjenjuje kako se hoće. Mi znamo da su to vrlo važni ciljevi koji se moraju ovdje ostvariti kako bi zaštitili i pejsaž i floru i faunu i čistoću zraka i čistoću podzemnih voda i sve ostalo. Dakle, rizici po ljudsko zdravlje ako se ne bude zdravo i dobro poslovalo i gospodarilo otpadom iz tih ekstraktivnih industrija je ogromno. Rizici su veliki. Prema tome nije to samo riječ o tome da se ispune obaveze od strane zemalja članica, ili informiranih dionika. Nego je u pitanju, pitanju je sad da li smo u stanju osigurati da živimo u sigurnom i zdravom okruženju. Znamo da danas nije baš najbolje vrijeme za to, a kompletne rudarske tehnologije koje se razvijaju zapravo su već odavno jedna od bitnih tema Europskog parlamenta. I bilo je tu i rezolucija i puno intervencija naših zastupnika koji su uvijek iznova postavljali isto pitanje, jesu li europski građani sigurni od e, rudarskih tehnologija današnjice i posebno od posljedičnog djelovanja lošeg ili bilo kakvog nedovoljnog zbrinjavanja opasnih otpada iz te rudarstva. A odgovor komisije je bio uglavnom isti, a to je da se kompletno kod svih tih e, djelatnosti poštuju pravila, a da postojeća tijela europskog zakonodavstva su dovoljna kao i njihovi pravni akti koji su oni donijeli, ako su naravno implementirano. implementirani to na pravi način. Mislim da je više no prikladno sada pogledati na srž, dakle, svih problema i kakve su recimo diskrepance među različitim tumačenjima i gdje su neuspjesi u primjeni. Da li smo doista kroz tu implementaciju postigli onaj cilj koji je se skrivao za, iza donošenja tog akta. Ja se nadam da će se to vidjeti iz mog izvješća. Prema izvješću Europske komisije procjena ovih informacija koje su poslale zemlje članice osvjetlile su i pokazale, zapravo naglasile ograničenja čitavoj svrhe i, mogućnosti informiranja kroz taj sustav informiranja i izvješćivanja. I on de facto nije ni mogao omogućiti komisiji da u praksi procijeni do koje mjere je implementirana direktiva. Iako su opće mjere za implementaciju direktive većini zemalja već e, usvojene ratificirane, sama praktična primjena kao i tumačenje definicija iz te direktive, kao i tumačenje bitnih odredbi razlikuje se od zemlje do zemlje, zbog toga bilo koji brojčani podatak koji smo dobili njihovim podacima nije baš pri, dovoljno uvjerljiv, ni plauzibilan. Zbog toga mislimo da treba izmijeniti neke stvari. Recimo, direktiva o inspekcijama nije eksplicite definirala svoju koncepciju niti je iznijela sve detalje o tome kako bi se trebale provoditi konkretno i precizno te inspekcije. Nije to nikom tajna, nikom nije tajna da Europska komisija razvija sada smjernice za svoje inspekcijske kontrole, prvenstveno na temelju članka 22 koji je već u izvješću i obuhvaćen. Takve smjernice će sigurno popraviti i dignuti razinu sigurnost svih postrojenja o kojima govorimo diljem zemalja članica osim tih vrlo važnih sada ovdje pitanja kojima sam govorio, dozvolite još samo kratko o nekoliko preostalih pitanja kojima ću se baviti u svom izvješću. Dakle, pitanje otpadnog kamena i općenito otpada iz kamenoloma i sličnih e, stvari je iznosi 30% ukupnog otpada u eu uniji dakle kamenolom i rudarstvom. Stoga je jako važno pogledati koje su prilike, a koje su izazovi za tu industriju koji se njoj nameću, industriji vađenja metala, kamena i resursa u kontekstu cirkularne ekonomije. Naravno, pokušat ćemo istražiti alternative koje predviđaju i pretpostavljaju visoko sofisticirane tehnologije u rudarstvu koje bi onda ispriječile nepotrebni otpad, odnosno omogućile bolje upravljanje posebno opasnim otpadom. To je ono što nam definitivno još treba. Međutim, stroga implementacija strogih pravila trebala bi biti uvijek zajamčena, bez obzira na svu novu tehnologiju. Na kraju, dozvolite da naglasim, lokalne zajednice su najčešće najjače pogođene duboko pogođene zapravo tim različitim načinima zbrinjavanja gospodarenja otpada iz ovih relevantnih industrija o kojima govorimo. Prema tome, mislimo da bi trebali e, upravo njima posvetiti veću pozornost u našem izvješću o implementaciji. A sada ću se vratiti na svoj materinji jezik. Dakle, dragi kolege, postoji tu još nekoliko pitanja i nemam sad vremena o svima govoriti, ali važno je spomenuti da ćemo sljedećih tjedana, odnosno moj ured će biti sljedećih tjedana otvoren, svakom od vas koji je zainteresiran može doći i ja se veselim svim vašim pitanjima, moj cijeli tim, mojih suradnika, vašem svakom pitanju ili eventualno prijedlogu koji će biti uzeti u obzir. A inače, i naše tajništvo parlamenta priprema je pozadinski materijal za vas, a priradimo i na pripremama dijaloga s predstavnicima industrija kao i predstavnicima civilnog društva kako bi se u obzir mogla uzeti što je moguće više različitih mišljenja, različitih dionika. U svakom slučaju vam želim zahvaliti na učinkovitom radu do sada kao i na vašoj pozornosti tijekom ovog izvješća. Hvala lijepo, a sada gospođa Konečna. Hvala lijepo. Budući da imamo vrlo malo vremena, ja bih se željela zahvaliti komisiji kao i kolege na ovom izvješću. On je ukazao na neke stvari na koje bih ja željela ukazati, ali na kraju samo još dva aspekta da nadopunimo priču. Prvo, financijska jamstva koja po mom mišljenju moraju biti dovoljno visoka kako bi mogla sa tim financijskim jamstvima se pokriti odštete za nesretne slučajeve ili štete nastale u vezi nesretnih slučajeva u rudnicima ili kamenolomima. Možda bi najrealističnija varijanta bila jedno obvezno osiguranje, jer nesreće zadnjih godina su pokazale da bi više pažnje trebalo svetiti sigurnosti kod e, tretmana i baratanja takvim otpadima. Jer takav jedna nesreća nije samo opasna po ljude, zdravlje ljudi, život ljudski, nego isto tako i po okoliš posljedično gledano. To su vam vrlo često kao tempirane bombe koje samo čekaju na to da dođe do jedne fatalne tragedije. Prema tome, financijska jamstva, garancije, bi trebale biti uvedene kao jedna obaveza kako se ne bi onda morala koristiti opet javni novci naših poreznih obveznika za odštetu. Zatim, moja druga tema je monitoring i tu se želim zahvaliti komisiji jer oni to na isti način shvaćaju kao ja. Nadzor, kontrola i osiguranje gospodarenja tim otpadima. Monitoring bi trebao početi već kod samog operatora, i tamo biti zapravo u, stalno ukotvljen, da tako kažemo, i onda se pozabavi time da se kontinuirani monitoring vrši i naknadni, kako bi to bio jedan stalni instrument koji bi pozivao indirektno i privodio samog operatora odgovornosti. A zadnji element koji sam željela istaknuti je da moramo uvijek imati na umu da govorimo o otpadu. Prema tome, bilo bi vrlo umjesno kad bismo i tu vrstu otpada mogli uvesti ili uzeti u obzir kako hoćete ili revalorizirati u okviru cirkularne ekonomije. Dakle, to je ono što bi nam onda ovaj segment učinio interesantnim, a ne samo problematičnim kako je bilo do sad. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Da, svakako je dobra ideja i dobra nakana da se ovaj otpad na koji otpada 30% svog otpada u EU na neki, način, na neki riješi zato što e, trebamo zaštititi okoliš i spriječiti e, nesreće Ali vidimo sada da u deset godina problemi i nedostaci nisu riješeni. I e, samim prijenosom ovog teksta direktive u nacionalno zakonodavstvo. I sada imamo četiri sudska postupka za nepoštivanje, odnosno kršenje. Komisija je tu također pokazala mm, neku voljnost. Dakle, imamo Dansku, Latviju, pa čak i Nizozemsku koji kažu da nemaju nikakvih objekata koji bi potpadali pod direktivu, mada drugi izvori kazuju drugačije, pa to dovodi do zbrke. No, komisija traže da se više učini kako bi zemlje članice mogle tumačiti i primjenjivati na isti način ove e, temeljne e, koncepte u ovoj direktivi. Ali u skladu sa duhom europskih direktiva, kao što znate, one moraju biti fleksibilne, omogućiti zemljama članicama da se same odluče na koji će način postići te ciljeve. Tako da umjesto da nas se napada sa tim nekompatibilnim e, brojkama, pristupima i metodama i gdje dolazi do diskrepancije između izdavanja dozvola i upravljanja otpadom, zašto ne bismo u pitanje doveli cijelu stvar, dakle meritum? Je li ta direktiva obvezujuća? Možda bi bilo bolje imati nekakve stimulativne mjere koje će onda pomoći zemljama da poštuju, eh, da se drže tih eh, propisa. E, Gospođo Gerling, da. E, Govorimo ime gospodina Mekera koji je e, izvjestitelj u sjeni ispred našeg kluba. Želimo zahvaliti, odnosno on se želi zahvaliti izvjestitelju i kaže sljedeće. Ja sam odlučan da postignemo cirkularno, cirkularno gospodarstvo i od samog početka naglašavam da revizija ovih zakonskih propisa omogućava, će omogućiti da se poboljša cirkularnost gospodarstva. Uglavnom se tu eh, na komunalni otpad eh, koncentriramo, ali moramo se pozabaviti i drugim tokovima otpada kako bismo postigli eh, veću cirkularnost gospodarstva. Ispričavam se, mislila sam da govorim dovoljno sporo. Neću onda ponovno. Ne, neću. U tom smislu, partner ove direktive 21 iz 2006. ne može se previše naglasiti zato što otpad iz e, industrija ekstraktivnih kao što je rudarstvo proizvodi velik postotak otpada, preko 30% u Europskoj uniji. Tri zaključka iz e, ovog konciznog izvješća komisije mogu izvući. Moramo raditi na boljoj provedbi boljem izvještavanju i e, konzistentnijem tumačenju zakonskih propisa. Komisija nam nudi rješenje na taj način što će razraditi smjernice i potaknuti razmjenu primjera najbolje prakse. Smatram da je to kvalitetan korak napred. Danas upućujem sljedeće pitanje komisiji. Članak 5. direktive razmatra plan upravljanja otpadom naglašava prevenciju i smanjenje otpada s jedne strane i e, recikliranje, oporabu ili e, ponovno korištenje s druge strane. Ima li komisija točne podatke o udjelu e, oporabe i prevencije koji se danas postiže? Hvala. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, Mislim da sada onda možemo dati riječ komisiji kako bismo čuli odgovore koji će privesti kraju ovu raspravu. Hvala. Samo sam jedno konkretno pitanje e, upućeno komisiji čuo, a što se tiče ovoga što, ostalog što je rečeno, slažem se s većinom toga. Svakako cirkularno gospodarstvo je veoma važno. Kao što sam ispomenuo, imamo dvije konkretne inicijative koje su predviđene u akcijskom planu za cirkularno gospodarstvo. Ova direktiva e, se uglavnom e, usredotočuje na sigurnost, ali važno je također ne smetnuti suma taj element, e, odnosno aspekt cirkularnog gospodarstva koji je iznimno važan. Što se pak tiče toga jesu li korisni ovi mehanizmi izvještavanja koji su predviđeni direktivom, pa naše iskustvo mehanizmima izvještavanja u direktivama o otpadu nije baš ohrabrujuće. Zapravo u prijedlogu revizije ciljeva za otpad mi predlažemo da se neki od e, uvjeta za izvještavanje ukinu. Dakle, direktiva o E, ambalaži, direktiva o odlagalištima otpada i mislim da u ovoj direktivi e, o otpadu iz ekstraktivnih industrija ipak je to dosta važno. Posebno je važno što se tiče izvještavanja o nesrećama, recimo, dakle, što se pak tiče pitanja financijskih jamstava, to je također pokrenuto to pitanje. Po direktivi o odgovornosti za okoliš zemlje članice imaju mogućnost da uvode sustave tih financijskih jamstava. Nažalost, to nije iskorišteno na učinkovit način. Što se pak tiče prijenosa direktive, pa to je bilo jedno od tih uskih grla mi smo morali pokrenuti 25 e, postupaka za neprenošenje ove direktive i zapravo prenošenje direktive nije dovršeno. Odnosno dovršeno je tek 2011. I dakle četiri godine nakon roka predviđena samo direktivom. Mislim da ovi mehanizmi i financijske stimulacije ne bi bile tako učinkovite kao e, odgovarajući e, regulativni okvir, posebno što se tiče aspekata koji se odnose na sigurnost objekata. A evo pitanje koje je upućeno komisiji, članak 5. upravljanje otpadom. Prevencija je svakako jedan od aspekata koji trebamo razmotriti. U ovom momentu nemamo prave informacije o tome e, kako je ovaj aspekt e, odražen u planovima za upravljanje otpada vezano za ovu direktivu. I to je upravo jedan od ciljeva inicijative za promicanje poštivanja zakonskih propisa koje ćemo pokrenuti i usput budu rečeno, zapravo to smo već pokrenuli. I sljedećeg ožujka ćemo imati prvu radionicu na kojoj će sudjelovati zemlje članice i zainteresirani dionici. I evo moja zadnja primjedba. Mi ćemo rado surađivati s izvjestiteljem. Pred njim je teška zadaća, ali može računati na podršku komisije. Hvala. Hvala. Evo možemo ovime zaključiti ovu točku na našem dnevnom redu, te prelazimo na sljedeću, a to je razmjena gledišta s Europskom komisijom o CETI i ispred komisije je tu gospođa Baškar koja je zamjenica glavnog pregovarača za CETU pa ću joj odmah dati riječ kako bismo čuli. Je li ovdje? Kako bismo započeli raspravu, dakle njezinom prezentacijom, a onda možemo čuti što kažu zastupnici parlamenta. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala. Održat ću jednu kratku prezentaciju o tome kako mi vidimo e, CETU i ostaviti vremena za pitanja kako ne bih e, previše vremena potratila na svoju prezentaciju. Ukratko ću reći da mi CETU vidimo kao najbolji sporazum koji je ikad Europska unija ispregovarala, kako sa stanovišta e, poboljšavanja šanse za naše kompanije, radnike, poduzetnike, zato što se stvaraju veće šanse za rast, za otvaranje novih radnih mjesta i također to vidimo kao jedan od sporazuma, odnosno najmodernijih i progresivnijih sporazuma koje smo ikad ispregovarali. Što se tiče pristupa tržištu i šansi koje to pruža u ovom sporazumu, od prvog dana imamo kompanije i poduzetnike koji imaju šansu trgovati robama zato što će se eliminirati carine u velikoj mjeri, ali isto tako sporazum predviđa da se za najosjetljivije poljoprivredne proizvode još uvijek postoji zaštita i također svi, sva roba koja se uvozi mora udovoljavati e, svim standardima sigurnosti i tako dalje. E, dakle, otvara se također i tržište za usluge, e, bez presedana zapravo za mnoge uslužne sektore, posebno e, sektor pomorskog prometa i također se otvara i tržište javne nabave na svim razinama u Kanadi. Dakle, to su samo neki elementi sa aspekta otvaranja tržišta, ali što se tiče samih vrijednosti koje nalazimo u ovom sporazumu, u potpunosti se tu e, poštuje ono što mi smatramo temeljnim vrijednostima koje su e, uključene u e, ove poglavlja koja se odnose i na zaštitu radne snage i okoliša i također koji se odnose na trgovinu i tu imamo obvezujući angažman e, i što se tiče e, poštivanja multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša, ali također i poštivanje konvencija Međunarodne organizacije rada. Tu također imamo i odredbe koje se odnose na očuvanje prirodnih resursa i tako dalje. Još jedan element gdje vidimo progresivnu prirodu ovog sporazuma jest činjenica da je CETA prvi sporazum koji u potpunosti uključuje ovaj reformirani pristup Europske unije ulaganjima. U potpunosti dakle je to sve obuhvaćeno. Imamo ovaj sustav e, sudišta za ulagače. Dakle, taj sustav sudišta je u potpunosti u to inkorporiran. To je važan signal. E, Kanada e, je to u potpunosti prihvatila dakle taj pristup i to je jedan pozitivan signal u ovoj multilateralnoj areni gdje mi želimo pogurati tu reformu kako bi se poboljšao globalni sustav razrješenja ulagačkih sporova. Dakle, to je važan e, signal, imamo snažnog saveznika kao što je Kanada. na ovom globalnom planu. Posljednji element koji naglašavam gdje se vidi progresivna priroda ovog sporazuma jest činjenica da u sporazumu obje strane e, pridržavaju pravo da se definiraju javne usluge, da same to definiraju po svojoj volji i tu vidimo te društvene vrijednosti koje oba gospodarstva dijele i dakle i Kanada i Europska unija i e, važnost koju pridajemo javnim uslugama. Dakle, tako mi vidimo CETU. E, sad imamo ovaj složeni sustav ratifikacije kroz vijeće i sada e, je ratifikacija pred parlamentom i rado ćemo dati sva razjašnjenja, odgovoriti na pitanja po potrebi zastupnicima i nadamo se da će u parlamentu e, dobiti to, da će dobiti odobrenje kako bi se e, mogli svi okoristiti prednostima ovog sporazuma, a posebno naše kompanije, naši radnici. I još samo jedan posljednji element vezano za proces ratifikacije. Tijekom ratifikacije je bilo nekih dvojbi na koje su mnogi ukazali, neke zemlje članice su imali određene bojazni, radilo se uglavnom o javnim uslugama ili um, tom sustavu zaštite ulagača ili zaštite okoliša, ali i u Kanadi i u Europskoj uniji su um, šefovi vlada htjeli odmah bili spremni odgovoriti na to, reagirati na to. Ako želimo da CETA bude uspješna i da ratifikacija uspješno prođe, morat ćemo odgovoriti na sve to. Radi se o jednom aktu koji je usvojen na samitu Kanada, Kanade i unije i gdje se u tom aktu zapravo govori o tome kako treba tumačiti ovaj sporazum i on ima zaista veliku pravnu vrijednost. Evo, time ću zaključiti svoje uvodne napomene i evo, sada mogu odgovarati pitanja. Evo, prvo se obraćam gospodinu Stajsu, našem izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedniče. Kolege, doktorice Baškar, hvala na ovom uvodu. Ne iznenađuje me činjenica da vi CETU smatrate najmodernijim i najnaprednijim sporazumom koji osigurava održivost e, i podrazumijeva određene obveze po pitanju multilateralnih sporazuma. No, uzmimo kodeks alimentarius. Svi znamo da kada je riječ o pesticidima, kodeks alimentarius donosi odredbe koje su manje strože od onih koje su osvojili ili svojom uredbom iz 2009. godine. Osim toga, ne smijemo kriti činjenicu da Kanada i Europska unija različito gledaju na osiguranje sigurnosti hrane, na zaštitu javnog zdravlja i zaštitu okoliša. Suprotno onome što povremeno čujemo od komisije, CETA prije svog stupanja na snagu već e, značajno utječe na naš rad i zakonodavnu aktivnost. Evo navest ću neke primjere. Kanada je zemlja koja prihvaća GMO-e i na taj način proizvodi brojne prehrambene proizvode, to komisija vrlo dobro zna i to se protivi onome što želi naše građanstvo i onome što želi većina zemalja članica. Komisija je sada pritiskom zbog takvih prepreka u trgovini s Kanadom i sa SAD-om i zbog toga razmatra mogućnost e, izdavanja dozvola za uzvajanje GMO-a i također za uzgoj GMO-a na europskom teritoriju. Podsjećam osim toga kolege na čitavu priču s direktivom o čistom gorivu. Naime, trebalo je pristupiti i provedbi i Kanada je izrazila veliku zabrinutost jer je naravno željela u Europu izvoziti goriva iz e, e, odnosno plin iz škrljevca i također e, gorivo iz bitumenskog pjeska. Također i htjeli smo učiniti razliku između uh, čistog goriva i goriva iz bitumenskog pjeska. Treće, govorili smo o mutagenim, uh, toksičnim i kancerogenim tvarima u prehrambenim proizvodima. Imali smo također i raspravu o uh, endokrinim perturbatorima i također pristup Europske unije i Kanade tome je doista različit i e, govorili smo o, mogućim rizicima, odnosno hazardu, a oni su govorili o, rizicima, e, risks, dakle konkretnim rizicima. O tome ćemo govoriti sutra, gospodine predsjedniče. Dakle, kriteriji koje predlaže komisija su u skladu sa onima koje predlažu druge gospodarske sile, a to naročito vrijedi za Kanadu. Dakle, na mala vrata ulaze sve te stvari koje se protive onome što nam kaže pravna služba. Dakle, to su samo neki primjeri utjecaja ovog sporazuma na naš zakonodavni rad, čak i prije potpisivanja istoga. A možemo zamisliti što će se dogoditi nakon njegovog stupanja na snagu. U stvari će se sigurno pogoršati. Dakle, njegov je cilj e, ukloniti trgovinske prepreke, ali koje su to trgovinske prepreke? To su naši zakoni, naši propisi po pitanju zaštite okoliša i sigurnosti hrane. Ako sagledamo naše propise, oni se u bitnome razlikuje od Kanade. Trebamo li sve to ukloniti kako bismo olakšali trgovinu s Kanadom? To je moje pitanje. No, teorijski govoreći, nitko nas ne može prisiliti na prilagodbu našeg zakonodavnog okvira. Postoji također i e, dobrovni aspekt e, pridržavanja propisa, ali mi već sada snizujemo naše standarde. Dakle, Ovaj proces može jedino ubrzati se sa stupanjem na snagu sporazuma. Također, kažete da postoji akt o tumačenju sporazuma, a postoji i e, pravni mehanizam koji je već znato poboljšanje u odnosu na e, početni SDS, e to priznajem, ali time se daju prava stranim ulagačima koja drugi ne uživaju. Dakle, to je jedan pravni instrument eh, kojim eh, investitori mogu osporiti pravne odredbe određenih zemalja i to je već eh, ugrađeno u ovaj sporazum. Dakle, možete zamisliti koje će to biti moguće posljedice na zemlju koja razmatra donošenje novog zakonodavstva s obzirom na e, buduće tužbe. I još jedno konkretno pitanje. Prije nego što pristupimo glasovanju o CETI, moramo osigurati i naše povlastice kao zakonodavci. Članak 208.10 ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa da se Europski parlament mora izvještavati u svakoj fazi pregovaranja jednog međunarodnog sporazuma. To je vrlo osjetljivo pitanje i to pokazuje činjenica da je u travnju potpisan međuinstitucionalni sporazum između tri institucije u boljem zakonodavstvu koji predviđa provedbu praktičnih propisa za koje Europski parlament ima pravo suodlučivanja. Dakle, mora uzeti na znanje sve međunarodne sporazume. Dakle, gospođo Baškar, možemo li smatrati da će se ispoštovati sve te odredbe prije nego što se pristupi glasanju o CETI? Članak 218.10. točka Hoće li se dakle, on poštovati i hoćemo li biti izvješteni o svim aspektima CETE? Drugo, u članku 20. E, točki 3. E, vidimo da je predviđeno ustrojavanje jednog zajedničkog povjerenstva koje može usvojiti pravno obvezujuće odluke. Znamo da međunarodno pravo ima prednost nad sekundarnom zakonodavstvom Europske unije. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Hoće li se komisija obvezati da će se obratiti drugim dvijema granama vlasti, odnosno parlamentu i vijeću prije nego što zajedničko povjerenstvo donese obvezujuće odluke. Dakle, to se povjerenstvo ne može koristiti, da se tako izrazim, kao ledolomac za prilagodbu određenih propisa za u donošenju kojih se nama oduzimaju ovlasti. I nadalje, članak 30.2. E, točka predviđa da zajedničko povjerenstvo može mijenjati dodatke protokolima određeni broj istih, odnosno SDS, e, onda protokol o fitosanitarnim mjerama i jedan e, dio tih dodataka sadrži bitan dio i našega rada. Zato se pitam koje mogućnosti nadzora komisija namjerava osigurati kako bi Europski parlament uvijek imao glas u izmjeni i dopuna i protokola i dodataka. To se naročito odnosi na pitanja koja su ključna za naš zakonodavni rad. Hvala. Hvala lijepa. Možemo sada započeti sa uobičajenim krugom govornika u ime klubova zastupnika. Riječ ima gospodin Gambus iz Pučana. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala komisiji. Mislim da treba zahvaliti komisiji na informacijama koje je upravo podijelila s nama. Čuli smo da su ovi pregovori pokrenuti prije gotovo 18 godina, a zaključeni su u rujnu 2014. godine kada smo e, zaprimili i zakonodavni paket u srpnju 2014. godine. Odbor INTA i odbor za vanjske poslove izrazili su interes odbora za okoliš je iskazio, e, iskazao svoj interes e, četiri mjeseca nakon što je to odlučio odbor INTA i no, dva tjedna nakon e, potpisivanja ovog sporazuma. Prema nekima ovaj sporazum će pospješiti privatizaciju resursa. Postoji i mogućnost e, uređenja pitanja koja se tiču javnog zdravstva, okoliša. Imamo odredbe o zaštiti ulagača, ali pri tome se štiti i opći interes na raznim e, područjima i promiče se odgovornost poduzeća, govori se o privatizaciji vodoopskrbe članak 2.9 e, ovog sporazuma nalaže da e, voda nije niti dobro, niti proizvod. Dakle, ništa ne obezuje ugovorne strane da predvide komercijalno korištenje vode, ni u koje svrhe. Dakle, mogli bismo o tome na dugačkoj na široko raspravljati, ali mislim da to ne bi bilo korisno. Sada bi da pače bilo korisno reći slažemo li se s time ili ne. Dakle, reći da ili ne. Za naš klub situacija je jasna. Treba dati jasan odgovor, da ili ne. jer e, već smo imali čitav niz rasprava i bilo je drugih glasovanja. Dakle, naše stajalište jasno, a to je da mi podržavamo ovaj sporazum. A gospođa Dali u ime SID-a. Hvala. Želim zahvaliti komisiji na dolasku i na mogućnosti dobivanja odgovora na naša pitanja, jer sviđalo se e, nama ili ne, CETA ima i protivnike i zagovornike i činjenica je da ovaj sporazum treba pozorno razmotriti jer je od ključne važnosti i znači pravi kompromis, a također je ključna i transparentnost ne samo za ovaj sporazum, nego i za bilo koji sporazum kojem je potpisnica Europska unija. Trebamo trgovinski sporazum koji će poštivati ljudska prava, ali također i zaštitu okoliša. Zato imam neka pitanja komisiji koja se direktno nadovezuju na ovo područje za koje smo mi nadležni u ovom odboru, a to je okoliš. Dakle, želim započeti odmah sa pravom vrijednošću okolišnih odredbi CETE. Kada se bavimo okolišem, odredbe o zaštiti okoliša CETE te samo ističu potrebu da strane zadrže postojeće razine zaštite. Dakle, ako e, je CETA novi zlatni standard trgovinskih sporazuma, zašto se ne ide dalje od e, postojećih obveza kada je riječ o zaštiti okoliša? Možda nam e, komisija može to dalje razjasniti. Evo, primjerice, Kanada je veliki izvoznik nafte i većina njezinih resursa je u obliku bitumenskog pjeska, a osim toga e, taj pjesak može imati značajan učinak na okoliš. Dakle, htjeli bismo imati veća saznanja o tome hoće li CETA pospješiti uvoz nafte iz štetnih e, izvorišta i kakve su tu odredbe na snazi. Drugo pitanje odnosi se na razrješavanje sporova za ulagače. Dakle, CETA predstavlja poboljšanje odnosu na sustav SDS, ali stranke potpisnice CETA nemaju iste mehanizme za rješavanje sporova. Dakle, kako komisija misli da će se poštivati obveze u zaštiti okoliša i kako će se to nadovezati na rješavanje sporova koje je predviđeno u dotičnom poglavlju. Još jedno pitanje se odnosi na pristup hrani i sigurnosti hrane. To pitam zato jer Europska unija i Kanada imaju različite e, stajališta kada je riječ o sigurnosti krmeva i hrane, naročito kada je riječ o izdavanju dozvola, označavanju i e, nadzoru nad e, prehrambenim lancima za GMO, sljedivost mesa i pesticide i također proizvodnju hrane od kloniranih životinja smatramo da postoji opasnost da bi moguće nove odredbe potkopale načelo predostrožnosti. Tako da bismo htjeli da komisija objasni kako će se očuvati načelo predostrožnosti i naš pristup dakle od njive na stol. Dakle, Mene zanima kako će se rješavati i različita tumačenja CETE koja e, potpadaju pod nadzor, e, pod nadležnošću odbora ENVI i može li komisija objasniti kako namjerava uključiti Europski parlament u slučaju e, izmjena dodatka o sanitarnim i fitosanitarnim uvjetima i zahtjevima? Hvala sada gospođa Gerling u ime ECR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Neću sada mnogo govoriti o ovome, zato jer vidim da bismo o tome mogli mnogo raspravljati i izvjestiti je uveo brojne teme i tu vidim bilješke koje nam je proslijedio prošlog tjedna i također danas poslije podne. Ne bih rekla da je to sve previše relevantno, sve dok se sutra ne utvrdi koji će biti postupak donošenja našeg mišljenja i hoćemo li jednostavno morati reći da ili ne. Jer inače sad bi ovo bilo gubitak vremena. Mi inače podržavamo sporazum CETA i također priznajemo da je u to uloženo mnogo napora i uvažavamo i e, napore da se potkopa učinkovitost tog sporazuma koji dolaze iz parlamenta, ali i iz drugih e, izvora. I mm, mogli bismo ga možda i prihvatiti, ali ako to ne učinimo, naš ugled ne samo parlamenta, nego i cijele Europske unije u smislu finalizacije i potpisivanja ovakvih sporazuma bila bi ugrožena. Dakle, već ima mm, onih koji, smo, onih koji su stekli to iskustvo sa Brexitom da Europska unija ne može potpisati sporazume sa legitimnim partnerima koji dijele naše e, vrijednosti. Dakle, nema zemlje koja ispunja se te uvjete bolje od Kanade, no ipak e, stalno se napada taj sporazum da postoji pitanje sa GMO-ima. Znamo da se mnogima ovdje one ne dopadaju, ali ja ne smatram da bi to bila prijetnja Europskoj uniji, naročito kada je riječ o našim standardima o GMO-ima. E, postoje nastojanja brojnih zastupnika koji stvaraju histeričnu oporbu koja nije opravdana. Dakle, ako slijedimo razmišljanje izvjestitelja sve do zaključka, onda kada bismo to istjerali do kraja, nikad ne bismo imali nikakve sporazume ni s kime, zato jer ne bismo bili u stanju osigurati potpuni status quo. Dakle, ja se ne slažem sa njegovim stajalištem. Dakle, mi sada kao klub ne, zna, eh, ne znamo što će biti sa ovim mišljenjem. Mislim da nije vjerojatno da ćemo ga podržati. Hvala. Gospodin Jaten Maki u ime Hvala lijepo. Hvala predstavnici komisije na ovom prezentaciji, ovom uvodnom izlaganju. Ja osobno nisam član odbora za međunarodnu trgovinu, pa bi volila dobiti dodatne informacije o tome kako to što to znači, dakle ovo što su rekli da je to u praksi najbolje do sad ispregovarane E, trgovinski ugovor, da je dobro i za poduzeća i za zaposlenike. E sad jasno mi je da je to za poduzeća dobro velike korporacije, ali kako je to sad za zaposlenike ili za ljude? To mi nije jasno kako je za njih najbolje. Kad pomislimo na sigurnost hrane, na prava e, radnika, prava zaštitu na radnom mjestu i tako dalje. Tu bi volila konkretne primjere i konkretne podatke, a ne prazne fraze, jer mi moramo naravno ljudima objasniti kako će ta CETA poboljšati, poboljšati sigurnost hrane, kako će poboljšati stanje zaposlenika, sigurnost radnih mjesta, kako će pogodovati i bolje zaštiti okoliša. To nas vrlo konkretno zanima. I onda još jedno dodatno pitanje. Već ste rekli, odnosno smo rekli, da taj sporazum štiti najosjetljivije poljoprivredne proizvode. Sad nas vrlo precizno zanima koji su to proizvodi i na koji način ih štiti. Zatim pitanje je sustava zaštite investicija. Nama je jasno da se s tim sporazumom žele zaštititi investicije, ali kako se onda vezano za to štiti okoliš, kako se štite zaposlenici, i kako se tu štiti CETom javno zdravlje. U tom kontekstu još jedan pitanje. Taj novi sustav za rješavanje sporova sa ulagačima i novo zapravo sudbeni sustav koji se tu uvodi, da li je to došlo na inicijativu Europske unije ili Kanade? Dakle, na temelju čije inicijative je to uvršteno u sporazum. I zašto nam treba uopće takav sustav? Jer koliko sam ja razumjela, bila sve zemlje članice Europske unije su pravne države, dakle imaju sustav pravne države, a pravna država je i Kanada. Pa onda me zanima zašto smo uopće trebali stvarati takav jedan dodatni, posebno istaknuti sustav kao rješavanja e, sukoba koji de facto umanjuje kompletnu nadležnost pravosuđa, postojećeg pravosuđa Europske unije, odnosno nacionalnih sustava pravosuđa, a i Konada. I zatim još zadnje pitanje. Govorili smo o normama, odnosno visokim standardima na poslu, primjerice na radnom mjestu, da li će onda recimo ako se ne poštuju visoki standardi za zaštitu zaposlenika, da li će to onda ići pred međunarodne sudove ili pred ove sudove za rješavanje sporova sa investitorama, investitora i države ili kako. Ako nemate dovoljno vremena, onda molim da mi u pismenom izdanju objasnite, eh, odgovorite na ova pitanja. Hvala, a sada u ime Guja gospođa Minor. Hvala. Ja upravo dolazim sa sastanka odbora INTA i baš mislim da je dobro da se ova rasprava oceti odseti na tjedan dana u odboru INTA odgodila. Jer mora se prvo vidjeti koje će biti posljedice ovih 38 izjava koje su bile date. Prema tome, to je jedna vrlo kompleksna priča i šteta je zapravo da se i Europski sud sada neće o tome izjasniti odmah. U svakom slučaju je dobro da dobivamo dodatno vrijeme za raspravu i isto to isto će biti u odborima Empli i Afetu. Šteta je stvarno da nije bilo dovoljno transparentnosti kod čitavog tog postupka i da jednostavno nije bilo prilike da dobijemo inpute i natrag povratne informacije od stanovništva. Jedna od mogućnosti je da smo danas dobili izjavu da je 55 kanadskih društvenih i gospodarskih organizacija poručilo svojoj javnosti da bi trebalo glasati protiv CETE. Dakle, vidite, i oni imaju otpore protiv CETE, ne samo kod nas u Europi. I to zašto? Zato što smatraju da se, zahvaljujući toj netransparentnosti, odlučivalo iznad njihovih glava i ko zna o čemu. Prema tome, Evropska unija je trebala tom vrlo kompleksnom i uskoro zapravo već ugovoru koji će biti ratificiran i početi se primjenjivati, trebalo bi to stvarno puno više e, posvetiti vremena da se o tome govori. A parlament ne može svoje demokratske procese ovdje nikako odvijati, niti svoj parlamentarni nadzor vršiti kad je takva netransparentnost postoja. Osim toga nemamo ni procjene učinka. Koji će se posljedice biti tako velikog, velikog sporazuma? Evo kolega Bert Stas, koji je već govorio, je vrlo jasno govorio o tome kako će to recimo imati samo u nekim dijelovima posljedice. Ali recimo u to isto spadaju ti arbitražni sudovi, te cijeli sudski sustav za razrješenje sporova. Ali mi vidimo da kroz to dolazi do većeg pritiska na kompletne demokratske procese, a onda je pitanje šta će biti naravno sa rizicima po javno zdravstvo. Studije su pokazale da ovo recimo arbitražno sudstvo koje se razvija samo za CETU, da to u kritičnim točkama neće biti ništa objektivnije ni bolje nego od bivšeg sustava ISDS-a, rješavanje sporova između velikih investitora i država. Pa zato nas zanima zašto nismo mogli opće jednostavno normalni sustav pravni koristiti, jer mi imamo pravnu državu i imamo kompletne sudske, sudske puteve onda recimo ovdje se već govorilo da je ovdje i načelo predostrožnosti ugroženo, sigurnost naše hrane, pitanje glifosata, pitanje GMO-a, pitanje dakle razno raznih i pesticida i svega ostalog što prodire našu hranu, ali velim, to su sve pitanja na koja nisu odgovorili transparentno iz CETA. I mislimo da sve ono o čemu se nije govorilo, ili bar ne dovoljno jasno, da bi moglo imati štetne posljedice po zdravlje naroda. I mislimo da će se to odraziti i na recimo, recimo broj babica broj liječnika, paramedicinsku medicinsku skrb, e, njegu nepokretnih i tako dalje, kompletno naše zdravstveno osiguranje i tako dalje. Na sve će se to odraziti, a mi ne znamo kako. Dakle, jedan sveobuhvatni ugovor o trgovini. To je naravno zanimljivo, ali može se i ta trgovina dovesti u pitanje bilo čime. Jer e, ako imamo ugovor o trgovini, onda moraju važiti ista pravila za sva poduzeća, da svi djeluju na istoj razini pod istim uvjetima. Međutim, ovdje vidite smo pravo krenuli sa snižavanjem normi i standarda, a to ne bismo smjeli nikome činiti. Proizvodi se moraju dobro izraditi i proizvesti i biti adekvatno sigurni. Prema tome, zanima nas što sve ovaj ugovor donosi sa sobom jer je jako kompleksan. Hvala. A za ENF gospođa Godel. Hvala. Ova rasprava o CETI je sjajna prilika da pokažemo koliko je zapravo beskoristan ovaj parlament. Mislim da je kolega Stas inače dao jednu jako dobru analizu i na kojoj vam možemo samo čestitati. Dakle, taj don't odbor je toliko toga radio da zapravo mijenja čak i legislativne prijedloge parlamenta, a da parlament onda s tim nema veze. Evo recimo kad su u pitanju reziduje pesticida i u životinjama i dopiru do ljude, u naš lanac opskrbe ulaze i sve takve opasne stvari. Vidimo da se tu zapravo u cijelosti sve stvari događaju i bez sudjelovanja parlamenta, a i bez ikakvog javnog otpora komisije. Mislimo da je trebalo barem nekakva pravna sredstva ovdje predvidjeti i to ne da se tu događa sve samo preko delegiranog pravnog akta što treba komisija onda na temelju ugovora CETE provesti, nego da imamo stvarno neku mogućnost nadzora i ako ćete veta blokade. I mislim da bi mi iz odbora na Envija se trebali potruditi da damo jedno konkretno mišljenje o tome, jer mi smo kao odbor tu izravno pogođeni. I recimo fitosanitarne i sanitarne teme, da tako kažemo, pa to se zapravo izravno odražava na svakodnevni život građana. A čujemo da je CETA najbolji mogući trgovinski ugovor koji je ikad spregovaran. onda nas uopće zanima zašto vezi s tim nisu zastupnike ni uopće ni jedan puta niti objasnili, niti ih kontaktirali. Hvala. Sada gospodin Lize. Hvala. Ja bih samo nešto kratko o postupku rekao. Ako smo sad već dospjeli malo u zapravo jedan sajtnot koji nemamo vremena jednostavno za izrađivanje naših mišljenja, onda je to dobrim dijelom i naša vlastita krivnja, jer drugi odbori su očito imali isto toliko vremena pa su se bolje organizirali i napravili više od nas u NBO. A općenito sad o mojim dojmovima. Ja mogu samo prenijeti ono što sam čuo recimo u mom izbornom krugu. I do prije šest tjedana je u toj javnosti bilo jako puno kritike na račun CETE, a sada moram reći da imamo sve više usuglašavanja i zapravo odobravanja. I moram reći da jedan mali dio Evropske unije, dakle da kažemo vlada i parlament, e, valonske vlada i parlament, da su cijeli taj postupak usporili, dakle, a to bih volio da sad kad se to napokon odblokiralo i krenulo, da ne bismo iz, iz sličnih, a zapravo nepostojećih razloga i mi sad radili tom da se to uspori. Naravno da tu imamo jako puno uspjeha, primjerice meso koje je tretirano hormonima. Primjerice, Kanada je prihvatila obavezu da nikakvo meso koje je tretirano bilo kakvim hormonima neće izvoziti u Europsku uniju ni bilo koju prerađevinu takvog mesa. Primjerice, ima tu čitav niz uspjeha. Ako odbijemo CETU, onda isto tako nismo razriješili problem. Stoga recimo onda imamo recimo pitanje ovih rezidua katrana i pijeska katranskog koji ostaje u mnogim otpadima i to je isto stvar koja se treba razriješiti. Kad su njemački socijaldemokrati primjerice kroz svog predsjednika, inače saveznog ministra gospodarstva Gabriela, i vjerojatno tada, do tadašnjeg ministra vanjskih poslova i budućeg predsjednika Njemačke, vjerojatno Steinmera, kad su rekli CETA je dobar ugovor, a TTIP je loš, Onda sam se prvo začudio i onda sam ostao totalno zatravljen jer sam znao čemu je reč pa sam se počeo informirati. TTIP je stavljen na led kao što znamo i ne znam kako će s tim ispast negdje u budućnosti, ali da je CETA dobar sporazum, to mi je postalo jasno i nakon razgovora, između ostalog jednog razgovora s kanadskim veleposlanikom jer nam je on onda tu pokazao šta su, na šta su sve Kanađani pristali, koliko su, koliko su nam zapravo napravili ustupaka koje ne čine ni Amerikancima, Amerikanci ni uludilo, kao što znamo, nisu spremni takve ustupke činiti, pa su bili bijesni na Kanadu. I to zašto? Zato što se Kanada jednostavno previše boli prevelike ovisnosti o SAD-u. Oni imaju gore i dolje, kad uzmemo Aljasku i dolje, SAD, a ljevo i desno samo more i ništa drugo oceane. Prema tome oni se boje te ovisnosti i zato su išli na maksimalne ustupke Europskoj uniji u trgovine. I kao što vidite nije Kanada tu dobila bitne privilegije i koristi, nego upravo Evropska unija iz tog ugovora izrašla sa puno, puno koristi i poklona sa sebe. Zatim, Kanada je pod vladom jedne liberalne vlade ljevog centra, ljevo-liberalne vlade i zbog toga i to se naravno odražava isto na sve, posebno na njihovu distancu prema SAD-u koju žele zadržiti. Stoga mislim da mi moramo ovdje to ratificirati jer si mi u Europskoj uniji ne možemo uopće priuštiti taj luksus da svaki gospodarski impuls jednostavno odbijemo jer mi znamo koliko imamo gospodarskih problema u većini zemalja članica Europske unije, a ovakav jedan ugovor o slobodnoj trgovini tu može jako puno pomoć. A mi smo uspjeli zaštititi svoje potrošačke i proizvodne standarde kao i standarde najbitnijih zaštita javnog zdravlja, ekologije i tako dalje. I sad moram reći nešto za zelene. Kad čujem kako se ovdje govori, onda čujemo skroz ljevice i skroz desnice potporu za gospodina Stasa. A da li će to onda na kraju, u konačnom rezultatu, biti dobro i za zelene? I uklopati se u ono što oni de facto misle. Stoga molim da se još jedan puta dobro razmisli i glasa u korist ovog ugovora, koji na kraju balade potrošače i proizvođače jednako dobro štiti u Europskoj uniji. Hvala, gospođa Forenca. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću, ako bih rekla da ako se tu navodi da je CETA najbolji mogući sporazum sa našeg stajališta, pa rekla bih da je to dosta neshvatljivo. Drago nam je što u ovom odboru raspravljamo o CETI. Mi smo tražili da se ova rasprava uvrsti na dnevni red našeg odbora kako bismo i formalno mogli izraziti mišljenje o CETI zato jer su zdravstvo, zaštita okoliša, energetika neke od tema koje nas najviše zanimaju i u slučaju CETE doista nam je žao što se čini da Europski parlament ulazi u raspravu o CETI sa žurbom koja je uzrokovana činjenicom da se ne želi raspravljati u temelju o rizicima koje CETA povlači. Zbog toga žao nam je što je sud srušio našu, um, naš zahtjev da se da ocjena o CETI. Imam jedno pitanje za komisiju u kojem tražimo određeno pojašnjenje. Znamo da, to je u slučaju svih trgovinskih sporazuma nove generacije, e, i CETA se ne bavi uklanjanjem carina, nego uklanjanjem necarinskih prepreka koje se mogu odnositi i na standarde u osjetljivim područjima poput okoliša i zdravstva. Evo, imam tri pitanja. Prvo, dok bi klimatska situacija zahtijevala odlučnost i koordinirano djelovanje na međunarodnoj razini, CETA se ne bavi na odgovarajući način okolišnim pitanjima koja su ključna za naše stoljeće. Uvod u tekst ne spominje ni u kojem slučaju sporazum iz Pariza niti potrebu za smanjenjem stakleničkih plinova. Osim e, poglavlja 24 izbjegava se spominjanje klime i nema nikakvog spomena ekološke tematike, a ekološka kriza je u drugom planu formulacije koriste, koriste u poglavljima 22. i 24. o razvoju i okolišu nisu uopće obvezujuće prirode, a s druge strane sve uvodi privatno sudstvo za ulaganje i trgovinu i nije predviđen nikakav mehanizam sankcije u slučaju kršenja ekoloških standarda i propisa. Zbog toga se pitam kako bi CETA mogao imati pozitivan učinak na suzbijanje klimatskih promjena, što treba biti u srži naše e, okolišne politike. Kada je riječ o energetici, htjela bih e, odgovor na sljedeće pitanje. Uključuje li e, CETA dobra poput plina i nafte? I hoće li ta dobra biti isključena iz e, carinskog sustava i hoće li se moći uvoziti. Osim toga, mogućnost snižavanja standarda se već ostvarila u rujnu 2014. godine. Nakon e, usvajanja CETE komisija je isključila naftu iz e, bitumenskog pijeska iz europskih odredaba o, proizvodnje proizvodnji goriva i osim toga e, ta trgovina fosilnim gorivima je u suprotnosti sa energetskom tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije i također ka sustavu koji se temelji na niskim emisijama ugljika. I na kraju imam pitanje o vezi između CETA i GMO-a, naročito o pitanju označavanja proizvoda. Dok u Kanadi nije potrebno navesti GMO porijeklo prehrane, Europska unija je uvela obvezno označavanje za proizvode koji sadrže više od 0,9% GMO-a, a osim toga europljani ne dopuštaju da se GMO koristi u ljudskoj prehrani i zbog toga je 2003. godine Kanada dužila e, e, pred Svjetskom trgovinskom organizacijom Europsku uniju kako bi dopustila uvoz takvih proizvoda. E, ta dva bloka se obvezuju na usku suradnju na smanjenji poštivanja e, standarda na temelju znanstvenih, znanstvenih istraživanja, što će ugroziti naše stečevine po pitanju zaštite ljudskog zdravlja i zdravlja životinja. Dakle, kao što je rekla kolegica Biner, u Inti je na sreću odgođeno glasovanje o sporazumu CETA i nadamo se da će ovaj odbor iznijeti mišljenje koje će povesti računa o svim našim zabrinutostima. A sada gospođa Grostet. Pokušat ću biti kratka. Htjela bih reći da u ovom sporazumu vidimo da to nije baš ono kako ga ljudi opisuju. Trebamo taj sporazum gledati zdravorazumski. Drago mi vidjeti da je članak 8.1 e, dio D govori o pravu strana da sporove rješavaju na svom teritoriju slobodno Dakle, što se tiče zaštite javnog zdravlja, zaštite potrošača, zaštite okoliša i činjenica da taj suverenitet donošenja regulative na svom teritoriju ostaje netaknut čak i ako te mjere e, mogu negativno utjecati na ulaganje ili utjecati na sposobnost ulagača da ostvaruje profit. S velikim interesom sam čitala odredbe koje razmatraju e, mogućnost približavanja regulative što se tiče e, stavljanja na tržište lijekova. I što se tiče ove regulatorne suradnje i zajedničkih e, programa istraživanja u farmaceutskoj industriji, zanime li mi komisija mogla reći kako bi ovaj sporazum mogao utjecati na rad EME i razmatrate li možda da približavanje e, u metodama i kriterijima EME e i kanadske agencije i ove odredbe u članku 27 e, i 20 može li to utjecati na cijenu proizvoda ili komisija smatra da taj učinak neće biti baš velik. Dakle, to su moja pitanja. Gospodin Banco. Hvala. Prvo ću reagirati na nešto što sam danas čuo u komisiji. Imamo ili profesionalne, odnosno na ovom odboru, ili imamo ili mm, profesionalne ili političke rasprave. Gospodin Liza je prešao u politiku kada je napao zelene i pribio ih na stup srama zbog toga što su surađivali sa nekim zastupnicima. Pa ja bih mogao isto to govoriti o epp u ali neću. Imam jedno pitanje. E, TTIP je zamrznut u ovom momentu. Što će se dogoditi ako TTIP nikad ne bude potpisan i ako SAD počne koristiti CETU kroz tvrtke kćeri američkih kompanija da dobije ono što bi inače htjela postići, dakle Amerika htjela postići kroz TTIP. Naše trgovinske veze s Kanadom su ograničene. Mislim da moramo zaista analizirati ovaj sporazum i moramo imati jedan pozitivan pristup. Neki ljudi su rekli da je tako, ja se slažem da trebamo dobiti više informacija i moj stav jest pozitivan. Mi moramo održati standarde koje imamo na planu e, zaštite potrošača, zaštite sigurnosti hrane i imam također pozitivan stav prema održanju našeg nacionalnog suvereniteta. Ako izabrana vlast donese neki propis, a ona predstavlja narod koji ju je izabrao, privatna kompanija ne bi smjela imati pravo da se okoristi ovim sistemom e, rješavanja sporova s ulagačima, zato što po su ti ulagači jednaki suverenim državama. U OECD-u postoji sporazum o da se uvede multilateralni mehanizam za zaštitu ulagača. To nikad nije učinjeno. Ali sada vidim da postoji taj e, zamah da se to učini multilateralno. Hvala, gospođa Konečna. Hvala lijepo. Mnoge od onih kritičnih točaka o kojima sam htjela govoriti su ovdje već iznesene. Uglavnom se to odnosilo na okoliš i transparentnost i jasnoću zaštite okoliša i svih mjera u vezi s tim. Zatim, pitanje ambalaža, otpada od ambalaže, deregulacija javnih e, natječaja i mislimo da će se to bitno odraziti na vlade primjerice tamo gdje su htjeli štititi i gdje se štiti okoliš kroz poticanje i forsiranje zelenih ciljeva. Mm, imam osjećaj da će ovaj sporazum, onako kako ga je komisija ispregovarala, ići protiv nečeg što mi ovdje već godinama pokušavamo ostvariti. Naime, kada vlade više ne budu imale mogućnost slobodno regulirati ono što je potrebno, onda ćemo zapravo baciti kroz prozor gomilu posla za koje smo se godinama zalagali i mučili. Dakle, pitanje što će CETA donijeti kompletnom zakonodavstvu o zaštiti okoliša. Mislimo da će ga ugroziti. Ima tu jedno poglavlje u tom ugovoru o održivom razvoju. Međutim, čini se da su to samo riječi na papiru bez mogućnosti da se ikoga prisili, prinudi da to i provede. Dakle, puste riječi na papiru. I zatim, kako se u tom sporazumu postupa prema vodi, kao da je voda obična roba i kao da je opskrba pitkom vodom jedana obična usluga kao i bilo koja druga, a pitka voda, to spada u temeljna prava, prema tome pristup čistoj, zdravoj pitkoj vodi je jedno od ključnih, temeljnih ljudskih prava barem i tako za sve naše građane, pa ne mogu uopće zamisliti da se ovdje o tome pregovara i to tretira kao obična roba i obična usluga. Oni govore o ekonomici cijele priče i kojoj mjeri je to gospodarski isplativo, ali mislim kako se to može kombinirati sa vodom, jer pitanje je samo kome će to donijeti jednu ekonomsku prednost, pa da govorimo vrlo otvoreno. Riječ je o punoj liberalizaciji, a ni o čemu drugom. O punoj liberalizaciji recimo i pitke vode. Zatim sve ove priče koje se odnose na zaštitu ekoliša kao što je recimo povezana tema koja ide kroz sve sektore zaštita hrane naša, o tome se uopće ništa ne radi. Zato mislim da je potpuno neprihvatljivo. Hvala gospodine predsjedavajući. Već je puno toga rečeno i moram reći da sam ja za CETU, ali ako ne možemo zaključiti, ako ne možemo doći do dogovora vezano za CETU, ako ne možemo taj sporazum e, postići, šta onda možemo? E, gospođa Grostet je već rekla da možemo možda postići neki napredak ako pogledamo članke 19 i 20, ali imam ovo kritično pismo iz Nizozemske gdje stoji da ovaj sporazum samo razmatra carinske prepreke, a ne trgovinske barijere u budućoj trgovini s Kanadom e, gdje bismo trebali međusobno priznavati svoje standarde, tako da će se proizvodi E, koji udovoljavaju nižim standardima morati prihvaćati na tržištu, a to ne stvara iste uvjete za poljoprivrednike u nizozemskoj primjerice. Ja jesam za ovaj sporazum, ali moramo vidjeti postoje li neki sektori koji će biti e, manje e, možda korisni, manje pozitivni, pa da vidimo kako se to može uravnotežiti. Ali evo članak 19.1 gdje komisija jamči jednake uvjete za sve ako mogu dobiti pozitivan odgovor od komisije na tu temu, ja ću biti zadovoljna. Ali što se tiče ovih kritika koje smo čuli, mnogi poljoprivrednici u mojoj zemlji pate zbog birokracije, e, europske birokracije, ne međunarodnih pravila. Možda bismo trebali početi rješavati to, jer će to onda e, u velikoj mjeri biti od koristi po naše poljoprivrednike. Hvala. A sada možemo dati riječ komisiji da odgovori na ova brojna pitanja. Samo podsjećam e, zastupnike da manje od 10 minuta ćemo imati prijevod, a onda ćete morati slušati odgovor komisije na originalu, odnosno na engleskom jeziku. Hvala. Da, zaista puno pitanja. Pokušat ću ih e, grupirati i odgovoriti na njih. Možda ću početi s pitanjima kojih je bilo mnogo, a odnose se na bojazni vezano za ovlasti zajedničkog odbora, što on može, a što ne može učiniti. Mislim da je kao prvo važno razjasniti da zajednički odbor nije neki vanjski nezavisni odbor, znači tu su zastupljene strane potpisnica, to su Europska unija i Kanada i mogu donositi odluke samo konsenzusom obje strane. Da bi Europska unija mogla donositi odluke na zajedničkom odboru, to je moguće samo na osnovu odluke koje je donijelo vijeće i to mora biti u skladu sa odgovarajućim uvjetima kako su izneseni u našim pravnim procedurama. Znači zajednički odbor ne može mijenjati i dopunjavati tekst CETE, nego samo neke od e, priloga koje su neki od vas spomenuli i sve promjene e, teksta samog sporazuma mora proći kroz cijelu proceduru, znači i na vijeće i na parlament. Da, e, zajednički odbor može mijenjati neke priloge koje se odnose na SPS, ali s druge strane e, to je uobičajeno. Trgovinski sporazumi mogu e, razmatrati odluke o ekvivalenciji, ali ono što je važno, sve odluke o ekvivalenciji se moraju donositi u skladu sa e, zakonodavnom, odnosno regulatornom procedurom Europske unije i ne može biti nikakvih izuzeća što se tiče te procedure. Također se trebaju primjenjivati načela predostrožnosti, sva pravila koja se odnose na ono što su mnogi zastupnici ukazali, dakle što se tiče MRL-ova ili razina pesticida, to nije nešto što može izmijeniti zajednički odbor Znači, e, MRL-ovi i razine pesticida vrijede za svu robu koja ulaze u Europsku uniju, dakle ne mogu se mijenjati samo vizavi jedne zemlje. I također sve odluke o ekvivalenciji mogu biti donesene samo nakon detaljne analize gdje se vidi E, postoji li neke, neki skup e, mjera SPS-a, dakle za neku robu, za neke proizvode, da li su oni jednako vrijedni i kada se to utvrdi i kada se ta odluka donese u skladu s onim što je predviđeno našim e, internim procedurama, dakle da se nešto temelji na odlukama komisije i onda relevantni odbor to razmatra i tek onda zajednički odbor može donijeti odluku. Dakle, Radi se o procedurama Europske unije. Kanada, kako ima svoje vlastite procedure koje mora poštivati. Ništa, ne postoji ništa u CETI što bi moglo promijeniti standarde za proizvode, za sigurnost hrane, bilo za GMO, bio za eh, hormone. Dakle, u CETI ne postoji ništa i svi proizvodi koji dolaze na tržište Europske unije, uključujući one iz Kanade, moraju udovoljavati tim standardima. Uklanjanje carina ili kvota koje nudimo Kanadi unutar CETE i svi kanadski proizvodi koji e, ulaze na osnovu tih kvota i dalje moraju udovoljavati svim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu, odnosno na sigurnost hrane i proizvoda. Dakle, ne može se to zaobići. Ne samo da je to navedeno u sporazumu, nego to je također e, navedeno i u ovom ovoj zajedničkoj e, deklaraciji o tumačenju koja ima pravnu snagu i koja je obvezujuća u E, smislu e, članka 31 Bečke konvencije o ugovorima i taj akt naglašava na veoma važan, na, veoma jasan način i također se, se navode reference na tekst CETE koje nisu iscrpne, ali svaki puta kad se govori o sigurnosti hrane, odnosno standardima koji se odnose na to, uvijek tu postoji ta referenca. Načelo predostrožnosti je navedeno u osnivačkim ugovorima Europske unije. Ništa od CETI to ne može promijeniti. Ako e, ugovor ništa ne govori i ako ne spominje e, načelo predostrožnosti, onda nacionalni zakoni imaju primat. Dakle, to, je to se također odnosi na e, GMO. Što se tiče zaštite okoliša, i obveze koje su preuzete u ovim poglavljima o e, trgovini i okolišu, trgovini i radnoj snazi. Dakle, radi se o obvezama koje su obvezujuće, tako da strane se mogu smatrati odgovornima e, za kršenje tih obveza. Dakle, što se tiče e, rada, po prvi puta je Kanada u jednom trgovinskom sporazumu preuzela konkretne obveze koje se odnose na konvencije Međunarodne organizacije rada. To je važan korak naprijed za Kanadu jer na početku pregovora oni uopće nisu ratificirali četiri od tih konvencija ILO-a. od kad smo počeli pregovore, e, Kanada je ratificirala tri od tih konvencija, još jedna nije ratificirana. Radi se o konvenciji o kolektivnom pregovaranju i već su pokrenuli e, postupak ratificiranja. Tako da evo, ovi pregovori mogu imati pozitivan učinak i dovesti do učinkovite primjene konvencije Međunarodne organizacije rada. Što se pak tiče zaštite okoliša, preuzeta je jasna obveza da se radi na ratifikaciji svih multilateralnih e, ekoloških konvencija, uključujući i pariški E, sporazum o klimatskim promjenama koji se ne navodi eksplicite u tekstu ugovora, ali tekst ugovora je ispregovaran prije nego što je potpisan e, Pariški sporazum. Ali vidjet ćete da je jasna nakana strana i u ovoj zajedničkoj e, deklaraciji o tumačenju gdje su Kanada i Europska unija naglasile da multilateralni sporazumi o zaštiti okoliša uključuju i Pariški sporazum. Nadalje, e, postoje sveobuhvatne odredbe o održivom upravljanju resursima, o E, korporativnoj socijalnoj odgovornosti. I posljednje, ali ne najmanje važno, ovo, ovo poglavlja također obuhvaćaju i mehanizme provedbe, jer neki su zastupnici ukazali da ta poglavlja ne, dakle, da uključuju i to. Oni su detaljno opisani u poglavljima, ti mehanizmi,